Bonjour euh, à tous. Euh, désolé, notre... Dobro jutro svima. Nažalost, e, nemamo našeg e, gosta i koji je nešto zadržan, zadržana. Radi se o štrajku željeznica i vjerujem da će gospođa uskoro biti ovdje ukoliko uspije zaobići. Pa svejedno sada idemo na naš posao. Ako nema nikakvih izmjena na dnevni red koji ste dobili. Pa ću reći evo da e, na početku trebamo usvojiti e, dnevni red i zapisnik sa prošlog sastanka. Neki koordinatori su na studijskom putovanju u Ljubljani, a vjerojatno će neki od vas krenuti tamo danas ili sutra. Tako da ćemo teoretski danas završiti u 11.30, a početi opet u 14.30 nije to pregust raspored, nadam se da ćemo biti učinkoviti. Ako se slažemo, sada idemo na glasovanje. Ja ću pokušati provjeriti imamo li kvorum. evo, otvorit ću glasovanje. je note que M. n'a pas sa carte. Euh, i Čini se da jedan kolega nema listić za glasovanje. Zatvoram glasovanje i sve je u redu. E, čini se da je sve u redu. Čini se da je nešto drugo u pitanju. O čemu se radi? A, il voudrait parler? Oui. Monsieur Dalunde, vous avez la parole. Um, Hvala gospodine predsjedavajući. Kad je riječ e, o ovom izvješću, iako se ja ne protivim sadržaju, e, prigovaram zbog kasnog primanja e, glasovanja, liste za glasovanje, tako da naš klub nije imao vremena za raspravu o tome, tako da bih htio da smo to dobili ranije, da smo mogli, a ne jučer navečer, da smo o tome mogli pošteno razgovarati. Hvala. Bien, merci. Euh, là, je pense cette remarque est justifiée. Bon, c'est toujours bien de pouvoir discuter. Euh, de... pravo ste na mjesto vaša primjedba. E, barem 24 sata su potrebna e, da biste se pripremili. E, malo smo isto tako na, narušena nam je dinamika zbog događanja. Gospođa Tapardel, žele nešto reći o svom izvješću? E, popis za glasovanje je poslan jučer svim grupacijama. Ako postoji greška, to je zbog tajništva. Razgovarali smo s kolegama iz zelenih e, telefonski i razgovarali smo s njima jučer u prvom dijelu dana. Ne znam što se dogodilo. Ako je to greška, to nije moja greška kao izvjestiteljice. Vjerojatno se drugo, nešto drugo dogodilo na razini tajništva. Hvala, gospođo, gospođo E, Tardel, nitko vas nije zapravo optužio ni za što. Ja, I No, I, I, I didn't take it personal. Nisam ja to shvatila osobno, ali samo želim reći jasno da je popis za glasovanje poslan jučer i svi su ga trebali dobiti. Yes. We go to the eh? Yes, no problem. Uh, u redu, sada ćemo dakle, glasovati. E, prvo glasujemo... Prvo glasujemo o izvješću o manipulacijama s brojačima kilometra motornim vozilima. E, predlažem da započnemo s glasovanjem. Počinjemo s kompromisom 1. Tko je za? Protiv? suzdržani. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Otvaram glasovanje. 46. Znači amandman 46. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Amandman 48. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Kompromis 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se kompromis šest, tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 77 tko je za protiv suzdržani usvaja se kompromis 7 tko je za protiv suzdržani usvaja se amandman 79 tko je za protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 80 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 88. A tu se glasuje po dijelovima. E, S i D je to tražio. Prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo elektroničkim glasovanjem. Otvoran glasovanje. Prvi dio. Zatvoran glasovanje. Odbija se prvi dio. Pretpostavljam da se ne razmatra onda drugi dio. Dobro, drugi dio se ne razmatra. Amandman 91. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 92. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 93. On se ne razmatra. Sad prelazimo na priloge. Amandman 96 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 97 tko je za, ispričam se, on se ne razmatra. 98 i 99 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 100 i 101, oni se ne razmatraju. 103, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 105, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 104 se ne razmatra, 106 se ne razmatra, 107 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se, 102 se ne razmatra, kompromis 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 112 i 13 su identični, tko je za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Amandman 114 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 115 se ne razmatra. Amandman 117 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 118 se ne razmatra, 119 se ne razmatra, 120 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 121 se ne razmatra, amandman 122 tko je za, sto dvadeset dva tko je za protiv suzdržani, usvaja se. 113 koje je za, protiv. Ispričavam se, nije 113, nego 123. Ispravljam se. 123. Za, protiv, suzdržani, usvaja se amandman. 124 se ne razmatra. Kompromis 10 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 127 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 129 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 8. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 10. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se amandman 11 je lingvističke prirode, o tome se ne glasuje. Kompromis 11 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 14 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 o, ne, nestaje, 15 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 16 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 12 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 27, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 28 i 35, zajedno glasujemo o tome tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38 i 39 glasujemo zajedno. E, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 14. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 4 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o završnom glasovanju elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. I ovo je pravi triumf. 41 glas za, 1 protiv i 1 suzdržani glas. Bravo. Sada prelazimo na eh, drugo glasovanje koje je posljedno to je izvješće gospođe Klaudije Tapardel o zajedničkim pravilima za obavljanje zračnog prijevoza u zajednici. Jesu li svi spremni za to drugo glasovanje? Žorž? Žorž? Spremni? Dobro, sada prelazimo na to drugo glasovanje. Amandman 4. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 6, prvi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo, otvoren glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se da. Amandman 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo jer ovo je ipak kompromis. Mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo. Zatvoren glasovanje. Da, odbijeno je. Samim time glasujemo o amandmanu 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da, im, da je to ista većina, ali provjerit ćemo elektroničkim putem otvoren glasovanje. Zatvaram. Da. Ista većina odbijeno je. Amandman šest drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je to ista većina i da je to odbijeno. Dobro, provjerit ćemo. Elektroničkim putem otvaram glasovanje. Što se događa? Zatvaram glasovanje. Ista većina odbija se. Amandman 2, on je povučen. Amandman 13. Glasujemo. Tko je za? Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 8 i 9, oni su identični. Glasujemo zajedno o njima. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman Amandman 10 i 11, o njima glasujemo zajedno. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvajaju se. Amandman 12. Ne, o tome ne trebamo glasovati. on se ne, razmatra. 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14 i 3 su povučeni. Kompromis 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo. Elektroničko glasovanje. Otvoran glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se opet ista većina. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da je odbijen. Provjerit ćemo elektroničnim putem. Otvaram glasovanje. baš su brbljavi ovi pučani. Malo su uzrujani. E, zatvaram glasovanje. I usvaja se. Sada ćemo glasovati o završnom glasovanju u ovom izvješću. Elektroničkim putem, naravno, otvaram glasovanje. Znači, završno glasovanje o izvješću u cjelini. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Izvješće je usvojeno s 25 glasova za i 22 protiv te jednim suzdržanim glasom. Gospođa Tapardel je tražila riječ. Najljepša vam hvala. Moram reći da je ovo bio izuzetno težak dosje. Pregovori su bili vrlo komplicirani. Ja sam bila otvorena u tim pregovorima, pogotovo prema komisiji kako bismo riješili problem sa Sjedinjenim državama. Međutim, e, čujete li prijevod? Ne. Radilo se o vrlo važnom dosjeu. Od samog početka htjela sam biti korektna. Imala sam puno razgovora s komisijom. E, shvatite da oni žele riješiti problem s SAD-om, ali isto tako prava putnika i socijalna prava radnika su važna, jer ne govorimo samo o SAD-u, već govorimo i o jednoj od najvažnijih uredbi za e, zrakoplovstvo, uredba 1008. Imala sam pregovore i sa drugim izvjestiteljima u sjeni. I doista me iznenadilo da e, čak i kada smo došli do dogovora s pučanima, oni se toga dogovora nisu držali. I ne mogu mi reći da nisam u pravu, jer imam dokaze, mailove koje smo se međusobno slali, e, koji potvrđuju da smo se dogovorili doista sam bila otvorena, htjela sam riješiti ovaj problem, htjela sam povući neke svoje amandmane koji su mi bili važni. Žao mi je što tako postupamo u forumu koji bi se trebao temeljiti na poštenju i štete da ovako važan dosje poput ovog e, tretiramo na ovaj način. Jer većina nije 26 u završnom glasovanju. Molim vas da ne stavite na glasovanje vijeću, dakle, o, e, da se ne da preporuka o glasanju, za glasanje o mandatu u vijeću, zato što nismo imali većinu od 36 glasova. Hvala. Hvala, gospođo izvjestiteljice, na pojašnjenjima. Nećemo staviti na glasovanje taj mandat. A Evo, time smo zaključili elektroničko glasovanje ova dva izvješća i sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a radi se o izvješću gospođe Ajuto o kombiniranom prijevozu. Kako uvijek na kraju glasovanja ima malo mm, dolazaka i odlazaka, pričekamo, pričekat ćemo da izaćete.

U prijevodu sam čula da ćemo prenijeti, da ćemo, da ćemo tražiti glasovanje u vijeću i isto tako je spomenuta konkretna brojka. Da li vi želite reći da ako mi ne glasujemo u ovom odboru i ako nemamo 26 glasova plus, da ne možemo ići u trijalog? Može li to netko pojasniti? Zato što mislim da drugi klubovi nisu toga svjesni, da ne idemo na vijeće i na trijalog. Ovo nije bilo jasno. Dakle, predsjedavajući to nije razjasnio. Trebamo glasovati jer ne postoji zasebno e, pravilo oko toga. Ako postoji većina da se ide u trijalog, onda idemo u trijalog i o tome se mora glasovati. Mislim da nema pravila koje bi se odnosilo na glasovanje o mandatu koji uvjetuje da se glasuje nakon glasovanja o izvješću. Postavlja se pitanje, radi se o tome da su, da je izvjestiteljica objasnila da su postojala odred, da, su bili određeni problemi. To naravno ne mijenja ishod glasovanja i koordinatori nisu svi e, prisutni pa bilo bi možda bolje da se nakon razgovora eh, s eh, koordinatorima vidjeti hoće li biti glasovanja ili ne i hoće li se glasovati o tome na eh, plenarnoj. Samo se radi o maloj odgodi, ali se time ne mijenja ishod glasovanja. Kako stvari sada stoje, dobro, i relevantno su li tu koordinator ili ne. E, mi smo glavni odbor, nadležni odbor. Razumijem frustriranost i uznemirenost izvjestiteljice. To nije osobna stvar. Ali velika većina ovdje u klubovima su glasovali protiv ovog izvješća. Ako to automatski prebacimo na plenarnu, onda ćemo napraviti istu stvar u našim klubovima. Tako da je to za, to za mene gubitak vremena najbolje da se o tome glasuje i da idemo u trijalog, jer ćemo imati tamo izvjestiteljicu, vijeće i e, komisiju i tada se može nastaviti s razgovorima prije nego što e, se to prebaci na plenarno. To bi trebao biti proces. Ne znam zašto bi proces e, trebao biti drugačiji danas o tome da se ne ide u trijalog. Evo, samo sam to htjela reći. un petit problème quand Postoji jedan mali problem, gospođo Foster. Govorit ću polako. Imamo jedan problem. Neki su napustili dvoranu. E, nisam siguran da ako bismo glasovali sada, da bismo dobili istu većinu i isti rezultat. dakle, mislim da bi bilo Dakle, čak i ako dođe do dogovora, mislim da ćemo doći do dogovora za mandat. Mislim da je bolje da to odgodimo na za sljedeći sastanak odbora, nakon što razgovaramo s izvjestiteljima u sjeni i koordinatorima. Ali bojim se da, budući da su sada neki ljudi otišli i budući da da je tome tako, mogao bi se izmijeniti ishod glasovanja. Žao mi je, nisam možda bio dovoljno brz, e, nisam dovoljno brzo dao riječi, riječ, e, prebrzo se sve odvilo. Mislim da se sama suština ne mijenja. Mislim da ćemo imati istu većinu, ali potrebna je apsolutna većina u odboru, u smislu broja glasova il faut qu'on ait une majorité aussi absolue en nombre. Trebamo apsolutnu većinu glasova i da, daću vam riječ. Mislim da bi bilo razumnije to odgoditi. Izvolite. Um, and Mrs. Foster is wrong because... E, pravilo 69c jasno kaže da odbor može, ne kaže da mora, tako da možda gospođa Foster nije u pravu i trebala bi pročitati pravila. Attendez, e, attendez. Iskreno. Mislim. Čekajte, dajte mi dvije minute. Nema tu pravnog problema. Mislim da se oko toga slažemo. Dakle, možemo ili odgoditi ili ne odgoditi ovo glasovanje. Predsjedavajući o tome može odlučiti. Pitanje je hoće li se mje, promijeniti nešto u suštini oko mandata. Ako glasujemo sada, doći će do promjene jer su neki otišli. I to mi se ne čini prihvatljivim da imamo e, različite ljude koji glasuju o izvješću i o mandatu. To je prvo. Drugo, možemo razdvojiti te dvije stvari. Pravno gledano, kao što ste rekli, mi to možemo napraviti. Možemo glasovati ili ne. Dakle, moj prijedlog je da e, ne odlučimo o mandatu, da nego da to stavimo na dnevni red sljedećeg sastanka odbora. gospodin Kramer. Ja, ich will nur mal ja sam samo htio reći da je Jakob rekao da nije prihvatljivo što smo prekasno dobili popis za glasovanje. Mi smo mali klub, u velikim klubovima je veći problem. Sada je gospođa Tardel rekla jer neke da se neke stvari neće moći rješavati. Bilo bi puno, puno bolje da glasovanje nije bilo dozvoljeno i da učinimo ono kao što je Jakob de Lunde stražio. A, molim vas da u budućnosti ne organizirate više ovakovo glasanje gdje neposredno dobijemo popis i nemamo više vremena za raspravu. I čuo sam da nisu niti svi odbori bili uključeni u razgovore. Tako to ne ide, a ovo je rezultat toga. Kramer, Gospodine Kramer, poslušao sam vaše kolegu i izvjestiteljicu i nitko u dvorani nije tražio da se glasovanje odgodi. U tim uvjetima, u tim uvjetima ipak trebamo se držati temelja. Čuo sam primjedbe gospodina Talondea, čuli smo i odgovor izvjestiteljice i nitko nije rekao da traži odgodu glasovanje pa smo glasovali, tako da i u formalnom i u sadržajnom obliku pravila su se, mm, su se, držali smo se pravila. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da iz ovoga trebamo izvući pouku. Izvjestiteljica je predložila da ne glasujemo o pregovorima. Taj prijedlog je nešto o čemu smo trebali glasovati. Međutim, to se nije dogodilo. Nakon vašeg objašnjenja, čuo sam što ste rekli, ja se slažem da tu postoje različite obveze koje se trebamo držati i trebamo se vratiti kasnije na ovo pitanje. Kad je kad imamo problem poput ovog danas, treba reći da je glasovanje specifično. Jer postoje ljudi koji dođu samo glasovati i odmah I ne postoji kontinuirano funkcioniranje odbora u, tom slučaju. Kad je riječ o takvoj situaciji, nije, nema ničega lošega u tome da se damo više vremena za razmišljanje. To ne može promijeniti političku prirodu glasovanja, već omogućuje da, se da svi malo odahnemo. Ja mislim da je ovo glasovanje bilo prihvatljivo svima, da se odvilo u normalnim okolnostima. Kad je riječ o mandatu, izvjestiteljica je rekla svoj stav. E, čuo sam isto tako i razmišljanje gospođe Foster i mišljenje da kada je dvorana poluprazna, mislim da nema smisla glasovati. E, mada su samo osporavanja bila legitimna. Dakle, sve ovo ušlo u zapisnik i predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izvješće gospođe Ajuto o kombiniranom prijevozu robe između država članica. I daću riječ gospođi Ajutora pet minuta kako bi nam predstavila svoje izvješće i svoje političke ideje. Gospođa Ajuto, izvolite. Grazie, buongiorno presidente. Cari colleghi, aspettiamo magari che escano tutti quanti quelli che devono uscire. Možda da pričekamo da neki napuste dvoranu. Što se tiče moje teme, ja sam održala i održavam različite sastanke s poslovnim subjektima i iz cijelog sektora kako bismo vidjeli koja su nacionalna koji su nacionalni stavovi, stavove naših građana. Ja sam završila svoj prvi prijedlog u skladu s onim što je tražila komisija. Dakle, identificirati mjere kojima bismo potpomogli kombinirani prijevoz u Europi. Prva važna stvar je definicija. Ja sam htjela razlikovati eh, vozila koja su vozila s vozačem i ona koja nemaju vozača. E, u primjeni direktive nalazi se također i vozila od 44 tone, a isto tako i vozila drugih dimenzija. Nadalje, što se tiče naplaćivanja cestarine, komisija je predložila udaljenost 150 km ili alternativno 20%. Mislim da je tu važno raščistiti na kojim će se terminalima događati izmjena. A isto tako definirati trebamo kombinirani prijevoz koji započinje izvan Evropske unije. Dakle, to su svi oni E, prijevozi koji predviđaju e, prijevoz unutar teritorija Europske unije. Oni ulaze u opseg primjene. Kako bismo potaknuli kombinirani prijevoz, imamo na raspolaganju neke mogućnosti. Prvo, poticaj ulaganja, drugo, porezne olakšice i na kraju izuzeća za cijeli sektor. Ulaganja su nužna zato što ne postoji jednakomjerna raspodjeljenost nužnih infrastruktura na teritoriju Europske unije. Povećati broj terminala i poboljšati pristup istima je nužno. Naravno, sva Cijeli teret ne može pasti na države članice, ali od država članica tražimo zalaganje i poticanje određenih mjera za izgradnju infrastrukture. Jer e, revizijom direktive o eurovinjetama imat ćemo više prihoda u državnim blagajnama koje možemo onda iskoristiti za E, održivi kombinirani prijevoz. Isto tako mislim da bismo trebali govoriti o trenutačnim normama za državnu pomoć, pogotovo u onim trenucima kada ulaganje ne iznosi više od 35% ukupnog iznosa. Ostale olakšice mogu doći za smanjenih tarifa za vrste vozila kombiniranog prijevoza i druge infrastrukture. Druga tema koja je posebno vruća jest upućivanje radnika i kabotaža. Kabotaža je mjera koja svakako potiče kombinirani prijevoz, ali iznimno je važno imati jasnu definiciju kako bi se izbjegle zloupotrebe i kako bi se e, izbjeglo nezakonito e, korištenje kabotaže. Dakle, trebamo zaštititi istovremeno i socijalna prava vozača. I na kraju digitalizacija kao tema. Nadam se da ćemo vrlo brzo napustiti pisane dokumente, dokumentaciju kako bismo ubrzali procese kontrole i nadzora. Zbog toga države članice trebaju početi prihvaćati elektroničke dokumente jer je naš konačni cilj imati uključiv prijedlog svih mogućih potreba koje proizlaze iz različitih dionika, ali istovremeno poštujući i štiteći prava sviju, potičući sektor na rast. Hvala vam. Hvala. Sada predajem riječ izvjestiteljima u sjeni za EPP, e gospođa Šmit. Ja, ähm, Hvala vam lijepa. Ja bih htjela izvjestiteljici zahvaliti, ipak je prilično uravnoteženo ovo izvješće, iako po mom mišljenju trebamo izmijeniti neke stvari. Načelno ovdje se govori o relativno velikom problemu, odnosno čini mi se da situacija ne funkcionira zato što su intermodalni lanci puno kompliciraniji i teži i ostaju samo na razini cestovnog prijevoza. Što se tiče direktive o kombiniranom prijevozu, troškovi multimodalnog prijevoza su 150% skuplji od čistog cestovnog prijevoza. Eh, testovi koji pokazuju raspoloživost terminala, pretovara na terminalima i tako dalje, pokazuju da postoje nedostaci kapaciteta, da nedostaju prilazni putevi ili trase, tako da bih samo sada usput spomenula ja ovdje E, govorim i o situaciji e, u Brenner tunelu jer sam Austrijanka pa stalno moram prolaziti tim putem. Isto tako problem su i vozila visoke tonaže. Dakle, nedostajeća infrastruktura i previsoke cijene. Ako sada promotrimo ili želimo ostvariti ciljeve koje smo sami zacrtali, tada trebamo doista rješavati brojne probleme. Na cestovnim prijevozima imamo ogromnu konkurenciju, a, e, na, a za željeznički prijevoz još uvijek imamo e, premali, e, premalu stopu korištenja. Absurdno je da se ne mogu koristiti željeznice preko Francuske jer nemamo vozače lokomotive koje bi mogli <laughs> razumjeti francuski. Evo, to je samo primjedba usput. Ako imamo direktivu o kabotaži, o upućenim radnicima i o kombiniranom sustavu, ako te skupe stvari prenesemo na željeznički promet, tada moramo e, e, razinu kvalitete željezničkih pruga dovesti na razinu autocesta. Često se spominju Sjedinjene države. Zašto? Zato što tamo funkcionira željeznički promet roba. Ako mi u Europi želimo ostati konkurentni, mi kao e, pučani poduzimamo sve mjere i podupiremo sve mjere koje će željeznički prijevod učiniti konkurentnim jer je cestovni prijevoz E, najskuplji. O tome trebamo raspravljati. No na kraju, izvješće ide u pravom smjeru, no željela bih nagrasiti da problemi pretovara sa ceste na željezničku prugu ovom novom direktivom e, nećemo nećemo ukloniti sve probleme zato što će trošak biti skuplji za konačnog klijenta, a i puno kompliciraniji za prijevoznike. I dok to tako bude, mi jednostavno nećemo doći do rezultata. Eurostat također nema kombinirane podatke i kao što izvjestiteljica kaže, ovdje se radi o jedinstvenom pristupu koji mora biti doista jedinstven za cijelu Europu. Dakle, korak po korak moramo kombinirani prijevoz učiniti atraktivnim i u tom području ćemo i podržati e, izvješće izvjestiteljice. Hvala gospođo Šmit. Za SID gospođa De Monte. Izvolite. Grazie presidente. E, Hvala lijepa. Na početku Hvala lijepa predsjedniče. Zahvaljujem kolegici Danijeli Ajuto na važno obavljenom poslu. Sektor kombiniranog prijevoza je važan sektor. Želimo svakako postati učinkoviti i pokrenuti se prema prijevozu koji će doista biti intermodalan. Zbog toga trebamo popraviti logistiku na cestovnom prijevozu. Logistika bi trebala biti učinkovitija i ne bi trebala gušiti promet i istovremeno smanjivati emisije CO2, a ne smijemo zaboraviti niti e, akustično onečišćenje. Ono što želi ovaj prijedlog je proširiti područje primjene i na nacionalni transport e, kako bismo više koristili kombinirani prijevoz na nacionalnoj razini i u tom smislu E, što se mene tiče, važno je izmijeniti naziv direktive i napomenuti da će se e, koristiti i u državama članicama kako se ne bi smatralo da se radi samo o kombiniranom prijevozu usmjerenom ili dolazećem iz trećih država. E, ne slažem se sa ovim ograničenjem koje spominjete od 150 km ili 20%, jer na taj način ćemo stvoriti zabunu ili konfuziju, a to ne bi bilo dobro, pogotovo kada se radi o cestovnom prometu. Zato bi po meni bilo bolje uključiti jasni definirani kriterij, na primjer definirajući ovo ograničenje na 250 km doista prijeđene cestovne dionice želim veću digitalizaciju u odnosu prijenosa podataka eh, vezano za kombinirani prijevoz uz pomoć interoperabilnih metoda. Što se tiče ekonomskih poticaja, mislim da tu trebamo voditi o stvarnim potrebama država članica. Hvala vam. Gospodin Zlotovski za ECR, izvolite. E, panie przewodniczący, Chciałbym w imieniu naszej grupy podziękować pani poseł Ajuto za przygotowanie Hvala vam lijepa. Ja ću svakako u ime našeg kluba zahvaliti gospođi Ajuto na ovom izvješću koje osim jedne stvari doista dobro odgovara na prijedlog komisije. Mi se u potpunosti slažemo da kombinirani transport treba dalje razvijati ukoliko obratimo pozornost na tri stvari – bolje definirati glavne aspekte i iznimke, ulagati u infrastrukturu i digitalizirati naše sustave kontrole. Tako da m, mm, sam stekao snažan dojam na kraju da ova socijalna pitanja ili socijalna dimenzija može predstavljati e, bitnu prepreku u daljem razvoju naših e, mreža, pogotovo mreža cestovnog prometa. Radi se o provjerama i nadzoru, to su ogromne birokratske prepreke, to su veliki tereti na javnu administraciju i to ne olakšava situaciju na jedinstvenom tržištu. E, zbog toga e, direktiva o upućivanju radnika i ostale relevantne direktive za nas E, ne rješavaju to pitanje kao što ste vi rekli u vašem izvješću. Trebamo raspravljati među nama i mislim da ćemo moći pronaći manje restriktivne rješenja koja idu na ruku prijevoznicima. Hvala, Bilbao Barandika za Dobar dan, hvala lijepa predsjedniče. Na početku zahvaljujem izvjestiteljici na uloženom naporu i slažem se s njom da trebamo ispraviti, popraviti, poboljšati definicije i moguća izuzeća. Jer kao što smo rekli u našoj prvoj intervenciji, postoje različita tumačenja kombiniranog prijevoza kao pojma u različitim državama članicama i to je prva stvar koju treba riješiti. Nadalje, slažemo se da je nužno osnažiti digitalizaciju cijelog sustava koristeći elektroničke mehanizme kojima bismo pojednostavnili administrativne korake, e, olabavili birokratski teret i dali veću transparentnost sektoru kombiniranog prijevoza. Slažemo se da je nužno poboljšati pristup pretovarnim mjestima, a isto tako mislimo da nam je potrebito više informacija o već postojećoj infrastrukturi jer do nas e, stižu vijesti iz sektora e, iz nekih država koji kažu da e, privatni poduzetnici koje i mi nastojimo poticati da one naprosto E, rade na infrastrukturama koje nemaju javni karakter. E, dakle, doista nije dobro graditi nove infrastrukture, a ne koristiti niti postojeće u dovoljnoj mjeri. Što se tiče upućenih radnika i kabotaže, tu mislim da trebamo posebnu pozornost posvetiti cestovnom paketu mjera o kojem raspravljamo, te pogledati kako ćemo napredovati u definiciji i u rješavanju pitanja kabotaže i upućenih radnika u cestovnom prometu. Dakle, ovo izvješće treba povezati s onim što se već događa, tako da mislim da bismo tu trebali uložiti dodatni napor. A isto tako se slažem s tim da države članice trebaju dati više informacija. Nedostaju nam podaci, kakva je situacija u sektoru i jesmo li učinili kakav napredak posljednjih godina, ako da, što je to bilo. Dakle, na kraju i veća kontrola koja treba biti provedena. više poticaja to trebamo oprezno promotriti jer ćemo to morati definirati u svjetlu drugih pitanja o kojima sam govorila. Dakle, kombinirani prijevoz treba imati prednost, ali uz mjere koje smo usvojili i uz strateške projekte koji se već pokreću u državama članicama. Mislim da bismo o svemu tome trebali biti dosljedni još jednom i poštivati, poštivati rokove jer se čini da neke države kreću dinamikom koju smo dogovorili, ali kombinirani prijevoz neće dobro funkcionirati, neće se moći razvijati ako još jednom ne zatražimo od svih e, da poštuju sve aspekte razvoja ovog prijevoza. Mislim da je ovo izvješće potaknulo mogućnost i ulaganja određenih amandmana kako bi se izvješće poboljšalo i sigurna sam da možemo računati i na pomoć gospođe Ajuto koja je kao i uvijek odlično obavila posao. Hvala. Hvala gospođi Bilbao. Gospodin Deonde za zelene. Uh, thank you, Chair, Hvala lijepa i hvala izvjestiteljici Ajuto na dobro napravljenom izvješću koji sadrži pozitivne elemente. Međutim, treba nam pojašnjenje vezano za ekspost kontrole i za maksimalno pređene dionice. Isto tako se ne slažemo da se e, to izuzme iz pravila kabotaže zato što to podriva karapotažu kao takvu. Treće, podupiremo pomak s ceste na prugu, ali želimo da se bolje uključe u prometne tokove i vodeni tokovi koje imamo e, u našoj unutrašnjosti. je tražila riječ. Hvala lijepa. Cilj ovog mišljenja je pomicanje cestovnog prijevoda, prijevoza na prijevoze koji su prijateljski prema okolišu, no na taj način nećemo doći do poticanja kombiniranog prijevoza. S druge strane, postoji ogromna liberalizacija cestovnog prijevoza roba, cesta postaje sve atraktivnija i mislim da to treba izbjeći. Zbog toga trebamo uložiti određene amandmane, pogotovo na ovaj postotak od 20% ili na radijus, na dionicu koju predlažete. Na kraju želim još spomenuti da uvjeti za upućene radnike igraju važnu ulogu u okviru paketa za mobilnost se o tome vode velike, velike rasprave. Dakle, upućeni radnici kabotaža. E, tu ne bi trebalo biti iznimaka i o tome bismo trebali temeljito raspraviti. Hvala. Ako nema drugih javljenja za riječ, e, tražit ću od predstavnika komisije gospodina Santa e, da izrazi mišljenje komisije. Hvala. Thank you. Thank to... Hvala vam. Hvala što smijem komentirati ovo izvješće. Komisija pozdravlja izvješće i moram reći da velika većina amandmana koje je predložila izvjestiteljica idu u smjeru pojašnjavanja ili jačanja odredbi prijedloga komisije, a u skladu s postavljenim ciljevima, a to je poticanje korištenja kombiniranog prijevoza, poticanje država članica da ojačaju tu vrstu prijevoza, da pojednostave pravila, provođenje pravila i izbjegnu zloupotrebe. U tom smislu posebno pozdravljamo amandmane koji sadrže definiciju i omogućavaju pristup najbližim željezničkim terminalima, ukoliko niti jedan drugi terminal nije dostupan u radijusu od 150 km. Dakle, radi se o širokom području na kojem se mogu nalaziti terminali. Jer imamo, možda i e, mogli bismo imati suprotni učinak da se kamioni vrate na ceste ukoliko ne bismo imali taj poticaj kombiniranom prijevozu. Jednako tako pozdravljamo i jačanje onog dijela odredbi koji govore o digitalizaciji. Mislim da bi to uvelike pomoglo suzbijanju zlouporaba u kombiniranom prijevozu, nekorištenju određenih rupa koje su spomenute ranije i u konačnici Pozdravljamo sugestiju za dodatnim izvješćivanjem kao obveze države članice. To je jedna od mjera, obavezatnih mjera operativne podrške. Tako da države članice tu trebaju biti aktivnije u podupiranju kombiniranog prijevoza. Postoje još neki aspekti o kojima se nije govorilo u prijedlogu komisije, kao što je notifikacija za e, upućivanjem državne pomoći, za upućivanjem radnika. Ja sam uzela na znanje te prijedloge a što se tiče socijalnih pravila, naravno oni se primjenjuju na kombinirani transport. Iznimno je važno zadržati simetriju između pravila koje se primjenjuju u međunarodnom prijevezu i pravila koje se primjenjuje samo na međunarodni cestovni prijevoz, jer to su stvari koje su u direktnom e, tržišnom natjecanju. No, sve u svemu, hvala vam lijepa na ovim prijedlozima i na amandmanima. Hvala komisiji. Hvala komisiji. Juto, izvolite. Hvala vam i hvala kolegama na svemu što su rekli e, vezano za moj rad do danas. Ja bih e, samo ukratko upozorila na neka pitanja koja ste pokrenuli. Prvo, pitanje je ex post nadzora ili kontrole. Te se kontrole neće ni na koji način dodavati e, drugim sredstvima nadzora ili kontrole. Možda da krenem iz početka. Dakle, što se tiče pitanja ex post kontrola, ovdje se ne radi o nekakvoj dodatnoj kontroli, već naprosto pojedini dokumenti mogu biti ispunjeni kasnije, nakon što je prijelovo završen, da stvari budu lakše, jednostavnije, da se jednostavno smanji taj birokratski teret. Osim toga, što se tiče vaših bojazni da će se previše liberalizirati cestovni prijevoz. Ja mislim da je to suprotno od onoga što želimo. Mi doista želimo a, prijevoz robe pomaknuti ili maknuti s ceste. I upravo želimo da se taj pomak dogodi te smo dozvolili da se cestom odvija posljednja dionica kombiniranog prijevoza kako bismo potaknuli izbor kombiniranog prijevoza i u okviru cestovnog prijevoza. Ako nećemo poticati kombinirani prijevoz, moram reći da će sve ostati na cesti. Danas roba putuje isključivo našim cestama, jer je to najjednostavnije. Ali mi bismo se morali založiti zato da poslovni subjekti e, izaberu kombinirani prijevoz. Dakle, očekujem amandmane, radit ćemo dalje zajedno na prijedlogu teksta koji će biti najpotpuniji moguć kako bi kombinirani prijevoz dobio zamah koji zavrijeđuje. Hvala gospođo Ajuto. Rok za amandmane je 16.5. ove godine. U 14 sati. Glasovanje u odboru će se održati 10. srpnja. Evo, tamo smo na vrijeme završili, pa možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o izvješću o pravima i obvezama o putnika u željezničkom prometu. To je e, preinaka prošle uredbe. Odmah predajem riječ gospodinu liberatskom izvjestitelju. Vidio sam da je prošao. E, evo ga. Bogoslave, izvolite. Hvala, predsjedniče. Biću kratak. Prvo, <laughs> imate ovu knjigu od samo 190 stranica. Imamo nešto manje od 650 amandmana. E, ključna područja koja smo identificirali smo e, raspravili na sastancima s izvjestiteljima u Sjeni i dionicima. Imali smo dvadesetak sastanaka, rasprava preko ručka, e, individualne ili skupne konzultacije te sastanke sa izvjestiteljima u sjeni. Mogu reći sljedeće. Prvo, ova uredba ima veliku vidljivost. Složili smo se da govorimo o milijardima ljudi na koje ovo izravno utječe svake godine. Kao drugo, želimo da naš pristup bude uravnotežen, da zajamčimo kvalitetu usluga i da obveze e, budu na strani pružatelja usluga, ali također moraju imati mogućnost davati usluge. Dakle, moramo poduzeti mjere i usvojiti pravila koja će dopustiti poduzećima da posluju učinkovito, a da istovremeno zaštitimo putnike. Ljudi žele biti zaštićeni i upravo to je naša namjera, zaštititi ljude i putnike, ali istovremeno ne naškoditi e, poduzećima. Dakle, govorimo o prijevoznicima, o onima koji pružaju infrastrukturne usluge, osobito željezničke stanice i one koji prodaju, na primjer, karte, odnosno konsolidiraju tržište. E, ljudi sa invaliditetom su jako važni u ovom dosjeu. Vrlo sam zahvalan i sretan zbog suradnje s dionicima, izvjestiteljima u sjeni, pojedinim članovima našeg odbora koji su puno pridonijeli i očekujem lijepu i učinkovitu suradnju pri pripremi kompromisa nekih amandmana koji su vrsni rezimeji, a cilj nam je postići uravnoteženu uredbu koja će povećati udio putnika u željezničkom prometu, znači učiniti željeznički promet atraktivnijim putnicima. Hvala na pozornosti. Hvala Boguslavu. Sada ćemo čuti izvjestitelje u sjeni. Prvi je gospodin mm, doktor e, Mizolije u ime EPP-a. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala vam na e, pohvalnom najavljivanju. ovo izvješće je jako zanimljivo. Hvala naravno i izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni e, na radu na ovom dosjeu. Međutim, treba reći da je više od šesto amandmana podneseno, više nego ikad prije. E, Francuska se suočava sa puno štrajkova u željezničkom prometu našeg nacionalnog operatera. Treba osnažiti prava i zaštitu putnika u europskom željezničkom prometu. E, amandmani su obećavajući i mi ćemo sasvim sigurno E, zajedno sa izvjestiteljem doći do kompromisa koji će odraziti, koji će pokazati ambicije ovog odbora. Kao što smo već razgovarali na zadnjem sastanku, najvažnije točke uredbe su obuhvaćeni u velikoj mjeri našim odmanima. E, neki od njih imaju za ambiciju osnažiti e, pristupačnost za osobe s invaliditetom i reducirane, odnosno ograničene pokretljivosti, dakle njihovu e, e, pristupačnost željezničkog sektora. Velik e, dio amandmana traži i proširenje područja pri, primjene i na regionalnu željezničku mrežu. To je dobro, zato što ja to tražim od početka i to je nešto i mislim da je to sjajna vijest. Isto tako treba povećati e, pristupačnost za velik broj osoba s ograničenom mobilnošću i to je obuhvaćeno amandmanima. A pozdravljam i ideju da se smanji e, prenotifikaciju za pomoć, to je već nešto što postoji u Belgiji i Danskoj, kako bi se olakšala svakodnevnica za one kojima je najviše potreban javni prijevoz. E, I isto tako prenotifikacija e, treba ovisiti o učestalosti određenih e, linija. I tražimo o upraviteljima kolodvora i željezničkih kompanija da predvide određene mjere da se poveća pristupačnost. Isto tako potreban je sustav e, kompenzacije, odnosno naknada za sva kašnjenja i otkazanja. U slučaju kašnjenja od 30 minuta. U svakom slučaju e, slažemo se da u slučaju kašnjenja od jednog sata da se vrati 25%, ako se kasni dva sata, e, mislimo da ta granica nije dovoljna kad je riječ e, o kašnjenju 30 e, minuta, ako tu uvedemo naknade, mislim da će to biti jasan signal i e, željezničkim kompanijama, kompanijama i putnicima. I četvrto i zadnje, mislim da treba naći kompromis između onih koji predlažu 20% i oni koji to odbijaju trebamo vratiti povjerenje u korištenje e, vlakova i za e, dionici trebaju preuzeti odgovornost. Treba e, automatizirati sustav i ne smijemo kažnjavati operatore. I tako ja predlažem da se uvede princip odgovornosti. Oni koji prodaju karte se moraju pobrinuti E, da e, vrijeme za prijelaz s vlaka na vlak e, za presjedanje mora biti realno. Ukoliko to nije tako, putnici bi trebali imati pravo na naknadu. Evo, to su naši prijedlozi. Razgovarali smo o kompromisima. Radi se o pravima putnika i mislim da trebamo biti ambiciozni kako bismo doista osnažili putnička prava. Hvala cijelom odboru, izvjestitelju, izvjestiteljima u Sijeni na sjajno obavljenom poslu vezano uz ovaj dosije. Hvala. Eh, Hvala. Gospodin Poreba sljedeći. Hvala. Prvo želim zahvaliti našem izvjestitelju na vrlo uravnoteženom izvješću i na njegovom vrlo profesionalnom stavu i pristupu problemima i očekivanjima putnika. Po mom mišljenju, do sada nije došlo do nekog prevelikog e, opt preopterećenja e, sektora, ali želim s vama podijeliti neke primjetbe i nadam se da će one barem djelomično biti uključene u kompromise koje će predložiti izvjestitelj. Prvo, vrlo mi je drago što smo zadržali razdoblje e, iznimke za uredbu 1371. Komisija je bila predložila do 2020. godine, ali to nije bilo realno. Također pozdravljam činjenicu da je izvjestitelj u izvješće uključio klauzulu o takozvanoj višoj sili ali bih volio da se to proširi da ne pokriva samo probleme nastale zbog prirodnih katastrofa i sličnih problema koje proizlaze iz prirodnih okolnosti, već želim da se definicija više sile e, proširi na e, teroristička dijela, štrajkove, i akcije trećih strana, na primjer nesreća na prugama, jer mislim da ograničiti definiciju više sile samo na prirodne katastrofe je suviše restriktivno. A kada je riječ o jednoj voznoj karti, mislim da je to dobra ideja, ali mislim da moramo e, detaljnije definirati ključni mehanizam za to rješenje, a to je tko će biti odgovoran za što i kome. Dakle, međusobna odgovornost prijevoznika. Jer čini mi se da karte koje putnici odvojeno kupuju se mogu tretirati kao jedna karta s presjedanjem i da se može to uzeti kao osnova za traženje naknade od strane putnika, no to moramo bolje definirati. Kad je riječ o osobama s invaliditetom, zahvaljujem izvjestitelju što se pozabavio tim pitanjem. No nešto bih primijetio. Moramo izbjegavati bilo kakve komentare da se vozni park mora odmah prilagoditi potrebama osoba s invaliditetom jer naravno za to treba vremena i to treba biti jedan duži proces. No zahvaljujem. Ja sam za ovo izvješće i bilo bi mi jako drago kad biste uzeli u obzir naše primjedbe. Hvala. Hvala. Gospodin Van Itelberg je sljedeći. All the shadow Jens Rode today. I would Hvala. On, ne bi, on nije mogao doći, pa ću ja govoriti u njegovo ime. On se e, veseli kompromisnim amandmanima i Alde vjeruje da ako se ne budemo usredotočili na putnike pri revizije e, ovog pravnog akta, onda neće imati smisla da ga zovemo uredbom o pravima putnika. Mi smatramo da je izvjestitelj e, išao unatrag E, mi moramo ići dalje od onoga što je predložila komisija i to osobno, e, osobito po tri pitanja. Prvo, karte s presjedanjem, dakle putnici koji čak ako imaju odvojene karte, mora se smatrati da imaju samo jednu kartu s presjedanjem i moraju imati ista prava. Kao drugo, e, treba ublažiti odnosno umanjiti kašnjenja e, i treće kada je riječ o iznimkama za primjenu ove e, uredbe, to ne smije biti pravilo. u ime Jensa bih rekao, on ne može razumjeti ako se, na primjer, ova uredba neće primjenjivati na e, ona poduzeća koja već primaju subvencije od države, to će biti jako teško objasniti biračima. Dakle, treba e, e, usvojiti standardizirani obrazac za prigovore e, kako bi bilo lakše, lakše uložiti prigovor. Putnici moraju imati mogućnost korištenja takvog obrazca umjesto obrazaca koje daju razni prijevoznici, prodavatelji karata i tako dalje. I ta evropska, ta evropski obrazac obrazac mora biti jednako važeći. Zahvaljujemo svima koji su radili na ovom izvješću. Hvala gospodine Van Itelburg. E, u ime zelenih sada predajem riječ gospodinu Krameru, Michaelu Krameru. Svakako ja ću se na početku zahvaliti i izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na sjajnoj suradnji. U mnogim pitanjima smo se složili, imali smo isti, isti stav, u nekima je bilo razlike, ali to je normalno. Radi se o pravima putnika. Putnici trebaju dobiti prioritet, a ne željeznica koliko god bili visoki troškovi. Ako je željeznica točna, ne treba ništa platiti. Međutim, u međuvremenu, a to je e, sada situacija u Njemačkoj takva, da naprosto e, dolazi do kašnjenja, e, možda jednog teretnog vlaka, pa se to prenosi na druge, tako da neki kasne i po dva dana. Zatim se ne izgrađuju alternativne ili pomoćne pruge. U Raštatu smo to vidjeli. Dolazi do strašnih toroškova i do jako, jako velikih kašnjenja. Mislim da željeznica mora misliti, razmišljati dugoročnije, a ne samo od danas do sutra. Viša sila je svakako važna tema. Možemo pogledati što se događa u zračnom prometu. U zračnom prometu kad god vam trebaju platiti nešto za kašnjenje, pozivaju se na višu silu. Od 26 država članica u posljednjih 15 godina po e, sili se trebalo platiti 1,5 milijun. To nije ništa, to je vrlo mali iznos. I zašto bi onda u tim slučajevima samo putnik snosio troškove. Mislim da bi željeznica mogla napraviti jednu vrstu osiguranja, povisiti možda cijenu karte za desetak eura i s time bi taj problem riješen. A sada nemamo višu silu u željezničkom prometu i to se vjerojatno onda neće ni mijenjati. I na kraju karte koje bi vrijedile za više e, prijevoza UBB i Deutsche Bahn AG kod noćnih vlakova imaju tu kombinaciju. Dakle, ako vam jedan vlak kasni, možete ići na drugi vlak bez obzira čiji je to vlak. To vrijedi do 1. svibnja, to više neće vrijediti nakon 1. svibnja. Zašto? Zato što imamo odredbu na europskoj razini da takva karta može postojati samo ako e, imate jednu kartu u papiru, a ne dvije ili tri karte. Ali mi možemo reći, ako vrijeme prijelaza iz jednog prijevoznog sredstva e, u drugo nije predugo, tada možemo koristiti tu jednu kartu. Inače će putnici izgubiti pravo na takav prijevoz, a to ne bismo željeli. I treća stvar, ukrcavanje bicikala. Vi znate da je to moja važna tema. Austrija je to sjajno riješila. Dakle, e, svi e, novi vagoni imaju mogućnost prevesti vaš bicikl u Njemačkoj samo na IC vlakovima, na drugima ne. Zašto je to toliko važno? pa Flixbus je preuzeo 12% putnika njemačkim željeznicama, ne zato što su toliko jeftini, već zato što mogu garantirati da će prevesti vaš bicikl. U tri godine su povećali prijevoz bicikala sa 15 na 100 tisuća. Dakle, 85 tisuća putnika ne prevozimo željeznicom zato što željeznica ne prevozi bicikl. Sami su onda krivi ako ostvaruju deficit E, zašto me se sili da idem u zrakoplov ili u Flixbus e, jer ne mogu e, drugim sredstvom prevesti svoj bicikl. To bi se moglo na cijelu Europu proširiti. u Švedskoj ne možemo E, isto tako na obalu s biciklom zato što se bicikl ne može prevesti. Mi moramo misliti e, na to zato što 20%, godišnje zadnjih 20 godina raste biciklizam. Ne razumijem komisiju da kaže da 24 sata unaprijed osoba s invaliditetom mora reći kojim će vlakom putovati da bi njegovo stanje bilo uzeto u obzir. Ljudi s eh, hendikepom moraju biti normalno tretirani. Nizozemska i Belgija kažu da je dovoljno najaviti se sat vremena prije puta i to treba biti moguće eh, jer ako mogu nizozemci i belgijanci to moramo biti moguće i u drugim dijelovima Europe, čak i prekogranično. Jer ako ima eh, hendikepirana osoba osobu u pratnji, tada ta pratnja mora na granici e, ponovno nešto nadoplatiti. To se mora regulirati na razini Europske unije. Nedavno sam pročitao članak da prekogranične veze sa željeznicom nisu moguće. Zato jer se ne možete dovesti do sljedeće željezničke stanice, već zato što željeznica štedi. Ona vozi samo do granice. I ako dođe do problema, vlakovi stoje na granici, ne mogu voziti dalje i pitanje je sad kako će putnici izaći iz takvog vlaka. Dakle, evropski trebamo razmišljati da se dakle, željeznica može dovesti barem do sljedećeg kolodvora. I na kraju formulari, obrazci koji su isti za Europu, koje trebamo imati na internetu, a ne na nacionalnoj rezini, na nacionalnim jezicima. To su sve prepreke koje ne trebamo. Putnici trebaju imati prioritet. Bez putnika potonuti će željeznički sektor, a to ne želimo. Hvala, gospođa González Penas u ime Muchas gracias, presidente. Hvala lijepa. Za naš klub je ova rasprava o pravima putnika ključna. Svakako željeznica je bolja i zbog zaštite okoliša, zbog sigurnijeg prometa, ali moramo imati određena jamstva za željezničke putnike. Zato trebamo biti proaktivni, prilagoditi se potrebama današnjeg svijeta i možda onoga što dolazi sutra. Mi smo predložili amandmane s određenim mjerama, na primjer povećati broj raspoloživih informacija u svakom trenutku putovanja, zatim ljudi koji voze bicikl bicikl trebaju imati omogućen prijevoz bicikla u svim vlakovima, dati prioritet e, naknade e, ukoliko je došlo do nekih poremećaja na putovanju. Koristiti internet. Smatramo da doista trebamo potaknuti više korištenje željezničkog prometa i prilagoditi vozni red Eh, radnom vremenu i eh, predavanjima na fakultetima eh, trebali bismo spriječiti nepotrebna kašnjenja, zajamčiti dovoljno osoblja na pojedinim željezničkim postojama. Ali prvi najvažniji prioritet je kvalitativni skok, pristup hendikepiranim i E, osobama s e, invaliditetom, ima ih preko 80 milijuna u Europskoj uniji, imaju smanjenu mobilnost. E, kolektivni transport ili javni transport je jedina mogućnost za prijevoz tih osoba. Sada one to ne mogu koristiti, već se moraju najaviti puno unaprijed. Dakle, mi jednostavno trebamo promjenu vizije, promjenu pogleda. Ponekad je dovoljno ukloniti stube e, na željezničkoj postaji ili postaviti rampu za invalidne osobe, zajamčiti informacije koje su sada u pisanom obliku, e, da one jednostavno budu dostupne i drugim kanalima. Dakle, uklanjanjem informatičkih i fizičkih prepreka mogli bismo olakšati i radikalno promijeniti pristup ovom prijevozu na način kao što e, predlaže komisija. Ne želimo da treba se najaviti 48 sati e, unaprijed. Dovoljno je prijaviti se sat vremena e, unaprijed. Mislim da doista nema puno mjera koje na tako jeftin i jednostavan način mogu doprinijeti velikim promjenama. Zato ćemo uložiti sav naš napor i dati podršku našeg kluba. Hvala. Ovo su bile, bila izlaganja izvjestitelja u sjeni. Neki zastupnici su se javili za riječ. Molim vas e, da ne govorite duže od dvije minute. Gospođa Rvodalo, hvala. Dragi kolege, kao što sam rekla na zadnjem e, sastanku, stav Europskog parlamenta se željno iščekuje od strane sugrađana. Budući da se radi o e, dosijevu koji se e, odnosi na otvaranje na tržištu. Ne radi se samo o liberalizaciji tržišta, već se radi o pravima putnika. Kad sam pročitala amandmane, prilično sam uvjerena da ćemo uspjeti e, unaprijediti e, tekst komisije u pogledu upravo te teme. Neki žele isključiti e, gradski prijevoz, prigradski prijevoz i regionalni prijevoz. Razumijem argumente tih zastupnika koji to žele, no mislim da je jako važno da se regionalne usluge uključe. Jer kako E, opravdati da se uvrste e, ti prijevozi u uredbu o otvaranju e, tržišta, a da se isključe kad je riječ o putničkim pravima. Mislim da to treba biti obuhvaćeno. Kad je riječ o četiri više sile, mi, Michael Kramer je o tome govorio, trebamo uzeti u obzir neke specifične slučajeve kad je riječ i o drugim modalitetima prijevoza ali trebamo zadržati najstriktniju definiciju e, o slučajevima koji se odnose na višu silu. E, kad je riječ o amandmanima koji se odnose na amandmane koji jamče pravo na presjedanje, to je ključno. Trebamo se osigurati da otvaranje konkurencije i sve veći broj e, operatera ne bi trebao dovesti do smanjenja putničkih prava u, u pogledu kašnjenja Eh, kada se radi o jednom jedinstvenom putovanju. Hvala. Um, Hvala, zahvaljujem eh, izvjestitelju što je naglasio eh, vizibilitet ovog izvješća. Ako ne zaštitimo putnike na učinkovit način našim amandmanima, bit će teško objasniti biračima zašto smo to učinili ovako. E, ja e, strastveno se borim e, za ova pitanja, ali ovaj odbor nije uvijek radio u interesima potrošača i ponekad je bio suviše konzervativan po tim pitanjima, pa vas lijepo molim da budete što progresivniji na ovom dosjeu. Želim e, se zahvaliti e, suradnji svih drugih klubova. E, moj klub je uložio 106 amandmana, a mnogi iz drugih klubova su podržali naše amandmane. Također zahvaljujem tajništvu koje je imalo veliki posao sa ovom preinakom koja je prilično složena. Želim reći još nekoliko stvari. Pozdravljam ono što je rekao gospodin Mizile kada je riječ o iznimkama. Mislim da je krajnje vrijeme jer države članice zlorabe te mogućnosti, dakle moramo e, imati širi pristup i u tom smislu izmijeniti ovu uredbu. E, ja snažno podržavam lobi za e, osobe s invaliditetom, dakle invaliditet ne smijemo zanemariti osobito na većim stanicama, ali čak i na manjima, e, e, ljudi trebaju jednostavno moći doći i e, krenuti, dobiti pomoć koja im treba odmah. Trebamo osnažiti ciljeve ove uredbe, a to su osnažiti povjerenje putnika. To svi želimo. Želim naglasiti e, naše amandmane o propuštenim vezama. Dakle, pitanja jedinstvene karte za cijelo putovanje je važno, ali trebamo e, osigurati da kad ljudi propuste vezu da ipak stignu kući, da stignu do svog cilja. E, mnoga poduzeća tome pristupaju volonterski, ali ne postoji konkretno pravo. Mi moramo moramo na tome insistirati. Također, e, na amandman 355 o e, posebnom članku o propuštenim vezama, e, to je isto nešto što podržavam i ono što je rekla Kristin podržavam. Molim vas, razmislite o mjeri više sile došlo je do puno sudskih sporova e, zbog e, te definicije. E, naprimjer, ako uključimo štrajkove, divlje štrajkove, bio je nedavno slučaj u zračnom prometu i sud je odbacio to jer je to nešto što uprava treba moći rješavati u okviru svog rada. Dakle, molim vas ponovo razmislite o višoj sili jer mislim da to nije potrebno. E, procjena učinka komisija je dokazala da koristi za poslovanje ne bi bili veliki čak i kad bismo proširili tu definiciju pa molim vas razmislite o tome. Mi želimo modernizirati e, činjenica da ljudi sve više koriste bicikla je jako važna. Dodaci ovoj uredbi su zastarjeli, možda se ne slažemo o detaljima detaljima, eh, ali na primjer, eh, trebaju postojati informacije postoje li um, wi na vlaku ili ne. Čak i ako stoji da to ne postoji, eh, ali mora u putnici imati tu informaciju. Dakle, možda je najvažnije pitanje provedba. Imamo niz uh, niz amandmana o člancima 28 do 35 jer u praksi ako ljudi žele ostvariti svoja prava često to ne mogu. E, neke, neka željeznička poduzeća to dobro rade, neke države članice to dobro rade, ali mnogi to rade loše. Nažalost, oprostite što sam toliko dugo govorila, ali mislim da je ovo jako važan dosije. Hvala. Hvala.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 Gospođo Gras van der Heinz, hvala lijepa. Biti ću kratka, puno toga je već rečeno. Za nas je ovaj dokument iznimno važan. Puno je stvari koje sada funkcioniraju, trebaju biti nanovno, nanovo osmišljene. Svi smo mi bili putnici ili jesmo putnici i znamo da ima puno nedostataka. U središtu našeg truda treba biti jačanje prava putnika. Osim toga, željela bih nešto reći i o temi viša sila. Nije moguće rješenje u kojem putnici snose svu odgovornost, a prijevoznik ne. Kolega Kramer je već ovdje govorio da moramo e, se boriti za jača prava putnika, zato što dolazi do nesigurnih i nejasnih situacija i mislim da je važno to raščistiti. A nadalje, što se tiče putnika s invaliditetom, mobilitet za sve je nešto za što se zalažemo u Europskoj uniji. I zato i postoje ta vremena u kojima se trebate najaviti, ali nužno je da to vrijeme bude što kraće. Pogotovo na velikim kolodvorima nije važno da se najavljujete jedan dan ili koliko unaprijed, već jednostavno mora biti moguće da istovremeno kao i bilo koji drugi putnik, putnik s invaliditetom može pristupiti prijevozu, to danas više ne bi trebao biti problem. Općenito govoreći, svi koji koriste željeznicu trebaju ju moći koristiti. Zato ju trebamo učiniti e, pristupačnijom, dostupnijom i atraktivnijom. Hvala. Gospođa Kraševska je sljedeća. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dzisiaj mówimy o prawach E, danas govorimo o pravima putnika u željezničkom prometu. Želimo promicati tu vrstu prijevoza. Želimo e, poticati putnike da zamijene cestovni željezničkim prijevozom, odnosno prometom, e, zato što se time troši tri puta manje energije, time se smanjuje i količina emisija. Isto tako, istovremeno treba postupati s pustnicima kako zaslužuju Ovaj e, tekst, ovaj dokument je namijenjen njima, iako mi zastupnici uspijemo ovaj tekst učiniti najboljim mogućim, kao što smo napravili za zračni e, prijevoz koji podrazumijeva i sustav naknada, mislim da bi to trebalo doći do e, razvoja željezničkog sektora u protivnom, nitko neće se truditi da se situacija popravi i preuzeti odgovornost, bilo da se radi o klijentima ili e, putnicima. U 21. stoljeću smo Treba razgovarati o svemu tome. Potreban je sustav, jedna europska platforma gdje bi svaki putnik mogao naći sve potrebne informacije i gdje bi mogao kupiti e, kartu e, putem interneta, čak i kombiniranu kartu ako želim. Govorili smo o putnicima s invaliditetom ili s ograničenom mobilnošću, oni moraju imati ista prava kao i e, drugi. Nije moguće da mora čekati 48 sati da bi mu e, pomogli da se ukrca na vlak. E, puno je amandmana zaprimljeno i očekujem da će oni biti uzeti u obzir prilikom izrade kompromisnih amandmana jer željeznički prijevoz je ovdje za putnike, bez njih nema e, tog prometa. Nadam se da će kolege koji se više bave pravima poduzeća nego pravima putnika, da će promijeniti e, stav kako bismo doista ostvarili jednu revoluciju, proveli jednu revoluciju E, i kako bi putnici češće koristili željeznički nego cestovni prijevoz. Gospođa Lamonte. Hvala lijepa. E, svakako zahvaljujem izvjestiteljici na prijedlogu. Naravno, znamo koliko je teško ostvariti cilj učinkovite primjene prava putnika. Inače, ne bismo o tome danas ovdje raspravljali ali nužno je raspravljati o tome jer se radi o iznimno važnom pitanju. Ja sam predložila neke amandmane, amandmano neutralnosti i usporedivosti ponuda, jer želimo pravu konkurentnost, pravo tržišno natjecanje, ne samo e, cjenovno, već i u okviru kvalitete usluga a onda sam i predložila e, amandman vezano za prodaju odvojenih putnih karata jer mislim da to ne bi trebalo biti samo u cilju e, željezničkog prijevoza već i onoga koji prodaje e, karte kao posrednik jer ako dobro razmislimo, to se već događa danas na platformama. Mnogi su govorili o ljudima s invaliditetom, to je doista ključno pitanje kada govorimo o najranjivijim kategorijama putnika. Jako je važno e, imati ovdje realan pristup koji će biti jasan i, i naravno uz volju problemi se mogu riješiti. Dostupnost eh, prijevoza je zapravo središnja tema, tema koju nismo još u potpunosti riješili, a to svakako ima svoje posljedice na eh, sve koji dnevno promet koriste, e, odnosno prijevozna sredstva koriste da bi došla na radna mjesta, ali isto tako je i važno to za turiste. Danas e, samo 4% naših turista koristi lokalni i javni prijevoz. Prava trebaju biti zajamčena, ne dovodeći u pitanje privatnost a sve se treba odvijati na jednak način i na perifernim i na središnjim e, razinama. Dakle, ne radi se samo o fizičkim promjenama, već se radi i o promjenama vezano za alternativno povezivanje i za informiranje. Jako mi se svidjelo što sam danas čula e, pojam prijevoz ili mobilnost za sve. To je doista nešto što svi moramo uživati, što treba biti samorazumljivo za sve putnike. Mobilnost treba biti zajamčena, a i onima koji su privremeno eh, u nemogućnosti mm, biti eh, pokretljivi kao normalna osoba, bilo da su eh, osobe s invaliditetom, jer naše društvo stari. Doktor Kori sljedeći. Hvala. Ja ću se također najsrdačnije zahvaliti na ovom solidnom izvješću. E, ja svaki tjedan putujem 1500 km željeznicom iz Weimara u Brisel. I zato imam jako puno iskustava kao putnik koji putuje željeznicom, te se e, veselim e, ovoj preradi e, tih prava. Imam pet napomena. Prvo, slažem se s izvjestiteljem vezano za prodavanje putnih karata. Kada rezervirate morate imati na raspolaganju i informaciju o cijeni, ali prijevoznici o tome informiraju putnike tek za vrijeme vožnje ili u vožnji. Drugo, e, pravovremeno informacije stavljati na raspolaganje, to danas nije nikakvo umjeće, imamo tehnologiju i svatko ima više manje pametni telefon. Treće, vozne karte koje služe za različita sredstva. To jednostavno e, možemo provesti ako se dogovorimo. Ja ne želim da stalno moramo e, raspravljati o tome da ne možemo imati voznu ili putnu kartu od Vajmara do Pariza, zato što se ne možemo oko toga dogovoriti te putne karte ne trebaju biti budućnost, one su već dugo trebale postati e, sadašnjost. Četvrto, bicikli. Mislim da je to iznimno važno za održivi turizam kao i za ljude koji svakodnevno putuju. Apsolutno mora biti moguće uzeti bicikl sa sobom i zato sam ja u svom amandmanu predložio da se odbiju ograničenja i da svaki novi vlak ili oni koji se još mogu prilagoditi treba imati prostor za prijevoz bicikala. I peto, najvažnija tema za mene su prava osoba s ograničenom mobilnošću. To je nešto što nam posebno leži na srcu. E, možemo preuzeti možda nizozemski model, najava samo sat vremena, to možda ne možemo prenijeti u sve države ili na male e, postaje, ali mislim da je to vrijeme realno za velike kolodvore. Zbog toga, po mom mišljenju, e, vrijeme najave treba ovisiti o tome e, u koje doba dana se i putnik želi predložiti. Ja sam napravio amandman u tom smislu i očekujem njegovo prihvaćanje. Hvala. Hvala. Saslušali smo kolege i njihova razmišljenja. Sada ću predati riječ gospodinu Valdneru iz komisije kako bismo čuli perspektivu komisije. Hvala gospodine predsjedavajući. Komisija pozdravlja veliki interes članova vašeg odbora za ovaj dosje vezano uz dakle, uredbu o putničkim pravima. Velik dio vaših amandmana, kojih ima više od šesto imaju za cilj pojašnjavanje putničkih prava, povećavanje pravne sigurnosti, jer to je jako važno, te postizanje dobrog odnosa između realnosti i ambicije. Tako da vam zahvaljujemo na tome. Međutim, istovremeno, neki predloženi amandmani odstupaju od cilja predloženih izmjena, a to je osnaživanje putničkih prava te dobar odnos, ravnotežu između putničkih prava i administrativnog učinka tih prava, a indirektno to utječe ne samo na sektor, već i na putnike. U ovoj fazi komisija bi htjela samo podsjetiti na neke ključne izmjene koje predlažemo u svom prijedlogu, poput otklanjanje, e, otklanjanja e, izuzetaka za domaće usluge, zatim e, vrsta proizvoda koja kupuju i osnaživanje prava osoba s invaliditetom. Hvala. <coughs> Hvala gospodine Valner. i sada na kraju predajem riječ Boguslavu, našem izvjestitelju. Thank you very Hvala, gospodine predsjedavajući. Hvala svim uvaženim kolegama na doprinosu. Svaki sastanak i rasprava čini, pojačava moj optimizam oko završnog rezultata. Zato što se sve više približavamo tijekom tog procesa. I to je obećavajuće. Ključna pitanja, kao što je gospođa De Monte spomenula. Pristupačnost, odnosno mogućnost pristupa. Želimo da željeznica bude pristupačna što je veće, većem broju ljudi. To povećava i njezinu atraktivnost i iz perspektive cijene, dodatnih usluga, uštede na vremenu, prikladnosti, odnosno jednostavnosti uporabe. Dakle, to omogućuje putnicima da ponovno otkriju željeznicu. Uvijek imam na umu da bismo htjeli e, htio bi da postignemo jedan otvoreni zajednički europski željeznički promet, a da nas pritom ne ograničavaju nacionalne granice. Ne, želimo jedan otvoreni europski željeznički prostor. Uključujući sve oblike um, i kategorije uh, željezničkog prometa. To uključuje i regionalne mreže, um, zatim je to pitanje lokalnih mreža, tu još, oko toga ćemo se vjero, će nam se vjerojatno mišljenja približiti. Gospodin Kramer, još jedan izvjestitelj u Sijeni, su iskazali vrlo jasno svoja stajališta vezana uz to. E, tako da mislim da se trebamo usredotočiti na neka pitanja kako bismo izbjegli nesporazume. Prvo, radi se o pitanju područja primjene uredbe. Drugo, putničke informacije. Treće, pristup, odnosno ukrcavanje u vagone. Četvrto, izuzeće. Zatim, prodaja karata e, za osobe s ograničenom pokretljivošću, zatim e, otkazivanja, e, kašnjenja, naknade za kašnjenje, više sila. Kad je riječ o višoj sili, danas smo na puno više razini nego na početku, jer su postale velike e, podjela na početku. Danas praktički nema uopće ideja o tome da se to odbije, već se samo raspravlja o tome što bismo mogli uvrstiti. Štrajkove da ili ne, e, potres da ili ne, i o tome se raspravlja. E, moje mišljenje, pogotovo kad govorimo o nacionalnim i regionalnim željezničkim mrežama, Volio bih da željeznice budu a, konkurencija niskotarifnim prijevoznicima. Ja živim u Varšavi, 600 km udaljenosti. Prošlu nedjelju a, 60 e, e, eura od Londona do Ščećina 180 putnika, a istovremeno vlakovi idu poluprazne. Znači da bismo trebali dati jednaka pravila, odnosno mogućnosti za tržišno natjecanje i e, ovome sektoru, željezničkom sektoru. Još jednom, hvala vam puno na komentarima, hvala vam na interesu i sada ulazimo u sljedeću fazu, a to je priprema kompromisnih prijedloga i na kraju popisa za glasovanje. Hvala. Hvala gospodine izvjestitelju. E, ovime zaključujemo raspravu o ovoj važnoj temi. Podsjećam da će glasovanje u odboru biti održano 21. lipnja ove godine. Sljedeća točka neće biti dostupna javnosti, bit će zatvorena za javnost, tako da hvala svima koji su sudjelovali na našem sastanku do sada, ali koji nisu aktivni članovi našeg odbora. Molim vas da napustite dvoranu kako bismo mogli nastaviti s radom. E, napravit ćemo pauzu od pet minuta kako bismo sve mogli organizirati, budući da ne kasnemo.